Cher kolega, cher collègue, bonjour. Si vous permettez, nous allons commencer notre réunion. Notre programme est assez chargé à 10 Dame i gospodo, dobar dan. Započet ćemo s našim programom. Vjerujem da ste već dobili materijale. Krenimo kako je predviđeno. Dobili ste dnevni red. Ima li možda zahtjeva za dodavanje nečega? Imate li primjedbe vezano uz prijedlog koji ste dobili? Izgleda da nije tako, dakle smatram usvojenim ovaj dnevni red. Drugo, usvajanje zapisnika sa sjednice održane 20. siječnja 2015. Ima li primjedbi? Ne. Dakle, smatram da smo usvojili, odobrili zapisnike. Što se tiče priopćenja predsjednice, došlo je do promjene. Imajući na umu koje je, koji je dan za podnošenje amandmana, treba ćemo o tome glasovati danas vezano uz e, amandmane o uvođenju načela jednakosti spolova na početku e, glasačkog dijela ove sjednice. Dakle, točka broj 8 i 9 će se izmijeniti, odnosno izmijenit će se njihov redoslijed a nakon toga ćemo glasovati o drugim točkama. Tako da na kraju glasovanja odmah proslijedimo rezultate nadležnom odboru. Četvrta točka dnevnog reda. Rasprava o mišljenju. O krizi uzrokovanom ebolom, dugoročne poruke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava, u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza. Izvjestiteljica Tereza Jimenez Beseril Barrio. Drago mi je što je naš odbor radio na ovom mišljenju svakako treba izraziti poštovanje prema odrađenom poslu. Međutim, u budućnosti moramo izbjegavati krizne situacije, zato odmah dajem riječ izvjestiteljici. Gospođi Jimenez, izvolite. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Ovo mišljenje o krizi uzrokovanom ebolom bilo je jako važno kako bismo se bavili i načelom jednakosti spolova, zato što se žene često bave pacijentima koji su dobili ebolu i zato su ranjive. E, uloga žene u nekim afričkim kulturama ima razne posljedice što se tiče socijalnih e, učinaka u pojedinim zajednicama u mnogim amandmanima uzeti obzir ovaj aspekt, pa bih se htjela najprije zahvaliti svim kolegama i kolegicama, odnosno zastupnicima na njihovom doprinosu. Ebola, kao što je rekla predsjednica, mogla bi se možda, mogla bi možda nestati iz vijesti e, koje čujemo svakog dana, ali zbog ebole dolazi do nasilja E, temeljenog na spolu, pogotovo u Sierra Leoneu. E, to se tiče djevojaka koje ne mogu ići u školu zbog toga i izložene su većim rizicima. Problemi su pogodili ranjivije žene, žene koje su sada podložne zlostavljanju i zbog toga je došlo do agresija temeljenih na spolu. 2000, preko 2000 agresija bilo je u Sierra Leone, u to je povećanje od 30% u odnosu na 2013. godinu. Virus eh, je učinio život tih žena prilično kompliciranim i teškim kao što znate, većina onih žena koje se bave bolesnicima su upravo žene. Radi se o medicinskim sestrama. U njihovim kulturama je tako da se one često bave i e, sahranom, pa djevojke često moraju bdjeti kod kuće e, nad bolesnikom i ne mogu ići u školu. U Africi E, je uloga žena upravo bitna kod njege bolesnika. Htjela sam se zahvaliti na prijedlozima za kompromis i za e, usmene amandmane. Surađivala se sam svim zastupnicima i zahvaljujem svima, zahvaljujem i tajništvu na odrađenom poslu. To je sve, hvala svima još jednom. Zahvaljujem, Tereza. Sada otvaram raspravu. Gospođa Hec, izvolite. Zahvaljujem. Govorit ću ime Marije Arene. Žao joj je što ne može danas biti ovdje s vama, pa ću pročitati ono što bi rekla kad bi bila ovdje. Zahvaljujem se izvjestiteljici Terezi Jimenez na određenom poslu i prijedlozima za kompromise i amandmane. Dajem joj podršku. Mnogi amandmani bili su zanimljivi mada smatram da neki nisu bili umjesni. inzistiram na potrebi da se uzme u obzir situacija trudnih radnica koje trebaju poseban tretman i pristup treba biti na eh, povjerenju pogotovo što se tiče žena njegovateljica. Evo to je sve od Marije Rene, hvala lijepa. Zahvaljujem, Ana. Ako nitko ne želi sada uzeti riječ, dajem riječ komisiji. Lorenzo, izvoli. Zahvaljujem. Sa stajališta komisije htjeli bismo reći da pozdravljamo e, činjenicu što su ovdje izražene neke zabrinutosti u ovim e, prijedlozima. Jasno je da se situacija stalno razvija i da e, sve više razmišljamo o ženama koje rade u obrazovanju i kao njegovateljice. One su važni akteri u društvu. Zato je važno znati koji je utjecaj za žene ovog e, virusa ebole. Znamo da su posljedice teške i znamo da zdravstveni sustavi kojima komisija obično daje podršku osjećaju posljedice. Često se zatvaraju e, institucije i objekti i zato je percepcija sigurnosti niža. To znači da žene možda neće imati mogućnost pristupa institucijama za zdravstvenu njegu. Komisija želi poboljšati državama e, pristup uslugama koje bi zajamčile reproduktivna prava. Obećali smo pomoći ljudima koji žive u siromaštvu, koji nemaju pristup e, obrazovanju i zdravstvenoj njezi i kojima su možda i ljudska prava ugrožena. To se treba primijeniti i na oporavak nakon ebole i na fazu ponovne izgradnje. Trenutno osiguravamo to da E, će se projekt koncentrirati na zdravstvene sustave i na obrazovne sustave koji će se ojačati. Mi ćemo dati potporu rodnoj perspektivi koja se treba uključiti u ovakva pitanja, uključujući seksualna i reproduktivna prava. E, eho i mi sami, svi se mi zalažemo kako bismo smanjili broj slučajeva na nulu ali zadnjih 10% ovakvih slučajeva jako je težak za iskorijeniti. Zato se moramo koncentrirati na bolju transmisiju i na um, ublažavanje patnje toga dijela populacije. Izbijanje ebole dovela nas je do toga da shvatimo kako treba ojačati zdravstveni sustav i sustav upravljanja. To su aspekti koje trenutno uzimamo u obzir. Mi ih zovemo procjena oporavka od ebole. E, UN, Svjetska banka i mi zajedno smo surađivali na izredi toga dokumenta jer smo htjeli proizvesti nacionalne planove koje će se temeljiti na nacionalnim kapacitetima i odgovornosti. Daćemo veliku pozornost podacima razvrstanim po spolu i e, gnjezi djece, pogotovo djevojaka. Počeli smo razmišljati o e, zdravstvenim sustavima već u e, akutnoj fazi i koncentrirali smo se na dva stupa, jačanje zdravstvenog sustava i pripravnost raznih regija. Zajedno ćemo surađivati s vama kako bismo osigurali da se e, izvučene poruke primjenjuju u praksi. Moramo osigurati da svi planovi uživaju podršku vlada. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođi Lorenzo. Na ovoj prezentaciji nitko prije nekog vremena još nije mogao zamisliti da ćemo uspjeti e, za e, dakle širenje eboli e, dati ovu potporu. Zapravo pod prijetnjom je bilo čitavo čovječanstvo i čitav svijet, a epidemiološ mjere, loša infrastruktura, a isto tako i manjak zdravstvenog personala, sve su to poteškoće koje u tim državama koje su pogođeni ebolom zapravo e, bili nedostatni i prije izbijanja ebole. Sve ove činjenice su uzroci da da je ova infekcija i ova zarazna bolest doživjela situaciju da se vrlo brzo širila. Situacija u dotičnim državama nije omogućavala da se spriječi širenje i to moramo uvijek imati e, u dakle razmišljanju kada e, analiziramo cijelu situaciju. U siromašnim državama izuzetno je važno pobrinuti se o pravilnoj infrastrukturi u zdravstvenom području, a prije svega izobrazbi e, zdravstvenih djelatnika. To je isto tako važno kao i infrastrukturu koju valja izgraditi, a to je ujedno i najbolja prevencija i preventivna mjera. Ovaj puta je bila riječ o eboli, međutim postoji velik niz zaraznih bolesti, malarija, tuberkuloza. Eh, od ovih bolesti tisuću ljudi umire u kratkom periodu i to bi zaista trebala biti misao koja nas treba voditi, a koja nas isto tako treba osnažiti u području dakle suzbijanja bolesti. I sada bih je zamolila izvjestiteljicu Terezu da uzme riječ. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, no tengo Hvala lijepa, predsjedavajuća. Ne ostaje mi ništa drugo nego da se srdačno zahvalim na onome što je rekla komisija. Slažem se sa svima koji su danas uzeli riječ. To je problem javnog zdravstva, problem zdravlja. I sve će ovisiti o tome kako ćemo mi razvijati javno zdravstvo u ovim državama. Ja također radim u odboru za razvoj i tamo sam se sama uvjerila kako stvari stoje kad su došli šefovi država i vlada i osobe koje rade na terenu i kad su nam e, svi rekli kako tim državama možemo bolje pomoći i kako bolje usmjeriti europske resurse. Na primjer, na način da bolnice budu mobilnije pa da se mogu premještati po teritoriju jer virus se širi i potrebno je onda investirati puno novca u mobilnost bolnica. Moramo slušati osobe koje rade na terenu jer nam one kažu kako najbolje upravljati krizom. Što se tiče žena koje su uključene u e, sprječavanju ovoga virusa, već je sve rečeno, kolegica je govorila o trudnicama, jako je bitno njih zaštititi, a to je zdravstveni problem koji e, se odražava na razne aspekte života žena i djevojaka. Jer na kraju krajeva iz raznih razloga one su upravo subjekti koji se najviše bave oboljelima. To je sve što imam za reći, ništa mi drugo ne pada na pamet. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Hvala lijepa. E, datum 6.3. u podne bit će datum za podnošenje amandmana. Odnosno 6. će bio je datum za podnošenje amandmana. Danas ćemo glasovati o tome. Dobili smo 73 amandmana. E, sljedeća točka na dnevnom redu. je strategija Europske unije za ravnopravnost polova za razdoblje nakon 2015. godine. Izvjestiteljica je Marija Neuhl. Izvolite, imate riječ. Dank Hvala lijepo što ste mi dali riječi i hvala lijepo na pažnji. Želio bih predstaviti izvješće strategije EU za ravnopravnost muškaraca i žena za razdoblje nakon 2015. izvješće. Dovršeno ovo je prvo izvješće koje e, sam smjela podnijeti u Europskom parlamentu. Izuzetno me radovalo i naravno ne događa se samo po sebi. Bili smo dvije rasprave o samom izvješću u odboru. Imali smo izuzetno lijepu kooperaciju sa izvjestiteljima u Sjeni. Na ovom mjestu bi se zaista željeli željela zahvaliti svim klubovima zastupnika koji su dali konstruktivne prijedloge. Isto tako želio bih zahvaliti se nevladinim organizacijama koji su i mailovima, a i kroz izvjetitelje u sjeni zaista intenzivno e, raspravljali s nama i žele se isto tako zahvaliti komisiji na svesrpnoj pomoći. Izvješće sam detaljno e, i zapravo raščlanila kako bih e, naznačila da želimo pokriti sva područja i moramo se usmjeriti na sva područja kada je riječ o diskriminaciji žena i kada je riječ o raznolikosti života žena. To znači da nisam imala istu e, podjelu kao što je to bilo u prethodnom izvješću, već sam ga promijenila kako bih bila još detaljnija. E, Pred vama se nalazi ovaj novo izvješće, opće e, dakle preporuke, onda nasilje protiv žena, to je centralna i bazna tematika. E, zatim radno vrijeme i vrijeme, onda mogućnost oblikovanja, financijska sredstva, zdravstvo, znanje, e, obrazovanje i mediji, globalni uvid i institucionalni mehanizmi. Kada danas govorimo o ravnopravnosti, imamo osjećaj kao da postoje mnoge mogućnosti kako pristupiti ovoj temi. Neki misle da je sve već postignuto, drugi pak kažu da uopće nije potrebno e, doseći ravnopravnost. Pak treći kažu da je, je preskupo cijeno biti ravnopravan u vremenima krize i četvrta skupina u kojoj mi spadamo, koje smatraju da je ravnopravnost važna i da je se mora unaprijediti. Znamo da je to dugačak put e, do ostvarenja Gender Equality Index Evropskog instituta za ravnopravnost spolova i potpuno jasno je pokazao da imamo svega 54 od 100 mogućih bodova u prosjeku. To znači još se puno toga mora učiniti i to iz dva razloga. S jedne strane zbog toga što prepoznajemo da postoje i gospodarske i socijalne prednosti koje mogu unijeti se u društvu, pa čak i u muškoj strani. Međutim, glavna točka za ravnopravnost mora biti da je to ljudsko pravo. Nije riječ samo da li gospodarstvo uznapredovalo ili socijalno uznapredovalo, već je to važno za sve ljude u Europi, a i u svijetu da budu ravnopravni. U idućih pet godina se mora konačno početi djelovati glavni cilj europske politike za ravnopravnost spolova u idućih pet godina mora biti učinkovita i koherentna strategija i to je strategija koja ne samo da gledamo gdje su nedostaci, već strategija koja mora obuhvatiti e, jasne određivanje prema jasnom djelovanju kako bi se suzbile sve vrste diskriminacija žena u svom svom sastavu. Ja bih želio istaknuti nekoliko područja. E, direktiva koja bi imala koherentni sustav statističkih podataka kao i jedinstven pristup u državama članicama u području prevencije i e, dakle suzbijanju nasilja nad ženama i djevojkama. To je važno. Ratifikacija Istanbulske konvencije za suzbijanje nasilja nad ženama mora se u svakom slučaju biti dakle u prednjem planu Europskoj uniju, a mora biti u prednjem planu i kod država članica. Jedna mala izaslanstvo odbora FEMA, bila sam nazočna u Rigi i Riga, nakon nekoliko pitanja koje smo uputili, i Letonija koje smo uputili, e, kazali su nam da Letonija će 2016 potpisati Istanbulsku konvenciju. Drago nam je to čuti, drago nam je da je još jedna zemlja pristupila ovoj konvenciji. Europska godina 2016. bi trebala dobiti naziv suzbijanje nasilja prema ženama i djevojkama. Važno je da ovu tematiku i 2016. u čitavoj Europi stavimo u središte pažnje. Još jedna točka koju znate, to je rasprava o dakle, e, donošenju zakonodavstva i direktive o majčinstvu i rodiljama. E, kako bismo zaštitili ove žene i kako bismo zaista uz obiteljsko planiranje obitelji i usklađivanje obitelji i posla. Želimo imati isto tako i veće u E, upotpunjavanje, odnosno uključivanje muškaraca u obitelj. E, mi imamo 100% prosta, mi kao žena želimo nešto i predati muškarcima. Želimo isto tako da se rad u kućanstvu, a isto tako i skrb o djeci dio prebaci na muškarce kako bi se olakšao život ženama. Pri tome želimo imati kampanje senzibiliziranja. Naravno da to ne može biti obvezujuća odredba. Ja sam već čitala članak u Njemačkoj da bi se sada prisiljavalo u Europi muškarce na rad u kućanstvu. Međutim, ukoliko zaista dođe u malim obiteljskim strukturama do suradnje, onda zaista u to spada i E, dakle skrb o djeci i isto tako e, djelovanje u kućanstvu nije samo ženski posao, već i muški. Isto tako u nadzornim odborima udio žena, to je sljedeći važan korak i još jedan važan korak da u značajnim funkcijama i značajnim funkcije imamo ravnopravnost spolova. Želimo uvesti mjere da i e, prihodi i dohodci budu transparentno, da znamo točno tko zarađuje gdje više u velikom broju država članica, ovo ne može se dobiti ovaj podataka i time se zapravo netransparentno prikazuje odnos između žena i muškaraca. Još uvijek imamo veliki raskorak u dohodcima između žena i muškaraca. E, visoko kvalitativni, isto tako i kod e, seksualne i reproduktivnog e, dakle e, dijela želimo sigurne, legalno Eh, abortus eh, i mogućiti da to u Europi bude standard. Dozvolite još jednu rečenicu jer je ova točka je unaprijed u novinstvu već istaknuta. Nije riječ zaista o tome da žene koje su odlučile dobiti dijete da ih se pridobije za abortus. Ne, o tome nije riječ. Ne smije biti uopće se pomisao da se ide u tom smjeru. Ako se žena odluči za abortus, a ako je to njen individualni čin i odluka, onda kao Europska unija moramo osigurati da to se neće dogoditi bez e, liječničke skrbi, znači da to učini sama. Svi znamo iz naših država članica, nedugo je tome bilo da zaista su žene iskrvarile e, u, kod abortusa koji je neprofesionalno izveden. Zaista se ne radi o tome da se promovira abortus, već ako se dogodi, e, da se dogodi na ispravan, medicinski ispravan način. E, pridržavanje e, ravnopravnosti spolova mora biti u prednjem planu kod svih financijskih projekata, e, uvođenje standarda kod politike, dobrosusjedske politike, a isto tako i ovdje prava žena se moraju pridržavati, a isto tako moraju se unijeti i sve ugovore koji su relevantni. Azil, politika azila je sljedeća točka. Pokušala sam vam istaknuti nekoliko važnih točaka iz izvješća. Naravno da izvješće još nije dovršeno u cijelosti i sama nisam uspjela unijeti sve meni važne točke. Naravno da ćemo sigurno i sami dati vlastite amandmane, međutim željela bih vas eh, da dobrohotno primite ovo izvješće i da nam pošaljete amandmane. Pokušat ćemo svakako da ugradimo sve što je relevantno i pokušat ćemo izraditi jedno dijelo koje bi obuhvatilo i muškarce i žene i ukupno društvo i donijela i dovela nas korak Imate vremena do petog trećeg u 12 sati da nam dostavite vaše amandmane. Veselimo se i veselimo se isto tako i raspravi koja će uslijediti. Hvala lijepo, gospođo. Gospođo e, Otvaram diskusiju, gospođa Petir se javila. Izvolite. Grazie, Presidente govoriti ovdje umjesto gospođe Gal Pelc koja je doista žao što nije mogla biti prisutna na ovoj sjednici pa me zamolila da prenesem u njeno ime nekoliko sljedećih točaka. E, gospođa Gal Pelc pozdravlja rad izvjestiteljice na strategiji POST 2015. koja je presudna za daljnje rezultate u području ravnopravnosti muškaraca i žena koje moramo držati visoko na političkoj agendi jer su pokretač ekonomskog razvoja i pozitivnog društvenog utjecaja. Ova strategija znak je kontinuirane dugoročne predanosti ovoj temi. Također gospođa Gal Pelc ovaj nacrt izvješća e, vidi kao priliku da postignemo napredak u konstruktivnom dijalogu kojeg smo uspostavili sa svim dionicima. Gospođa Galfeld već je ohrabrila gospođu Noel da radi u kontinuitetu i gradi dalje na već postignutim rezultatima u prijašnjim izvješćima u ovom području, te da također istraži što se do sada postiglo i zašto. E, također gospođa Galpelt sa žaljenjem primjećuje da izvjestiteljica nije uključila preliminarne preporuke od strane e, IPP grupe u nacrt izvješća. Na primjer, u slučaju uspostave jedinstvenog pravnog okvira za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djevojčicama i ženama, željela bih vas podsjetiti da već imamo paket za žrtve, set obavezujućeg zakonodavstva koji cilja zaštititi žrtve zločina, posebno također žene i djecu, koji je prema našem uvjerenju već ostvario važan napor u harmonizaciji zakonodavstva i zakonodavne prakse u zemljama članicama. IPP grupa bi mnogo radije stavila fokus na ratifikaciju Istanbulske konvencije Vijeća Europe od strane Europske unije i zemalja članica, što bi konkretno doprinijelo harmonizaciji pravnog okvira i mnogo je realnije. Što se tiče prijedloga porodiljne direktive koja je u vijeću blokirana od svog prvog čitanja u 2010. godini, nažalost vrlo je malo vjerojatno da će vijeće moći napraviti pomak naprijed. Generalno stajalište gospođe Gal Pelc je e, da bismo sve teme koje podliježu supsidijarnosti trebali zadržati u nadležnosti zemalja članica. Gospođa Pelc se raduje plodnoj i konstruktivnoj suradnji sa izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepo. Eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, pani... Hvala lijepo, gospođo Petir. Gospođa Višnjevska. Hvala lijepo, predsjedateljice. Dobro jutro. Ovo je izvješće je zapravo ima za cilj dovesti do razvoja strategije ravnopravnosti, no isto tako suzbijati trgovinu ljudima. No ima tu i nekih sastavnica s kojima se ne možemo složiti, a to je promicanje pobačaja i uspostavljanje znaka jednakosti između upravljanja u upravljanju poduzećima. Moramo postići da oba spola surađuju, no uzimajući u obziru prirodne razlike među njima. Stoga smatram da moramo osigurati da situacija u kojoj se nađu mlade majke bude poboljšana. Također se moramo pobrinuti da majčinstvo i očinstvo dobiju potporu koja im je potrebna, a suzbijanje nasilja je nešto što je također od velike važnosti. Nasilje je međutim zabranjeno i kazno djelo samo po sebi u svim državama članicama, stoga se ne slažem da bismo trebali podržati usvajanje Istanbulske konvencije zbog tog cilja. Prema poljskom mišljenju nema novih propisa koje bi se uvele, koji bi se uveli ovom konvencijom. Riječ je o jednom ideološkom dokumentu s obzirom na njegov sadržaj jer su glavni uzroci nasilja usmjerenog protiv žena alkohol i isto tako jedna zastarjela slika o ženama, a to je naravno pogrešno misliti primjerice da je nasilje prema ženama rezultat vjerskog odgoja htjela bih e, znati odakle dolazi podatak da je svaka druga žena žrtva nasilja, na temelju koje metodologije su prikupljeni takvi podaci, jesu li ti podaci pouzdani. Rezolucija Europskog parlamenta iz prosinca 2013. jasno kaže da je pobačaj i da su reproduktivna prava nešto što ne spada pod kompetencije Europske unije. Nedavno je nova strategija, odnosno strategija za ravnopravnost spolova ne sadrži takve elemente. Naše je mišljenje da je, za poboljš, da je potrebno poboljšati situaciju žena, a ne promicati pobačaj, jer e, i žene same su žrtve pobačaja. To nije pravo koje bi pripadalo ljudima i ne bi se smetralo, trebalo smatrati općenito zdravstvenom E, skrbi ili dijelom e, planiranja obitelji. Svaki je pobačaj opasan po život i zdravlje žene i naša je zadaća zaštititi žene kao i djecu u prenatalnoj, prenatalnoj fazi i zato je ključan i dobar put da se to ostvari e, pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi kao i kvalificirano i dobro osposobljeno osoblje, odnosno zdravstveni radnici. Stereotipne uloge muškaraca i žena ukorinjene su u tradiciji i kulturi naših društava i mislim da nije uloga Europske unije da se bori protiv takvih e, tradicionalno uspostavljenih uloga, osobito budući da mi kao društvo e, koje teži sreći E, imamo tendenciju ocjenjivati možda ulogu žene u tome. Istina je da kada bi više žena sudjelovalo u upravljanju e, e, poduzeća, da bi to bilo dobro, no nije uloga parlamenta upletati se u zakonodavstvo država članica u tom pogledu i nametati neka svoja rješenja. Ima nekih prijedloga prema zakona i propisa koji će omogućiti ženama napredovanje u njihovoj karijeri. No ovaj propis i ovaj predlog ne možemo podržati. Hvala lijepo gospođo Višnjevska. Sada bih se zamolila sljedeću izvjestiteljicu u sjeni Angelika Mlinar da se izrazi. Gospođo predsjednice, zaista hvala kolegici Neuhl. Ja bih vam izrazito htjela čestitati eh, na ovom izvještaju i na ovom izuzetnom radu te na kooperativnosti koju ste iskazali. Izuzetno sam sretna i zadovoljna što je to izvješće koje daje sveobuhvatan pristup koji se temelji upravo na takvom pristupu i isto tako nam to odgovara. Isto tako izrečito bih htjeli zahvaliti što ste dali e, e, jednu točku, a to je plodnost, to je jedna ključna točka za koji se i mi zalažemo. Imam jedno ili dvije ili tri konkretna zahtjeva i molbe. U točku petu, kada je riječ o specifičnim podacima koji e, trebamo prikupljati da se uključe Agencija za temeljna prava i Europska agencija za ravnopravnost spolova. Imamo institucije koje prikupljaju podatke i koji imaju podatke i svakako ne moramo ponovno izmišljati toplu vodu. Želim bih da to uzmemo u obzir. U točci šestoj bih željela vas zamoliti da se isto tako E, predvidi zakonodavni program, naravno unutar naših kompetencija, jer će inače sve to ostati mrtvo slova na papiru. Što se tiče poglavlja financijskih resursa, predložila bih da uzmemo u obzir dakle mirovinski e, raskorak u mirovinama između žena i muškaraca. A na samom kraju žela bih isto tako završiti sa svojim komentarima, velika molba, vi ste već bili na samom uvodnom dijelu kazati, da je peti treći krajnji rok za komentare amandmane, to je vrlo kratak rok. Ovaj krajnji rok je vjerojatno ponukan time što komisija ima široko baziranu inicijativu. Zaista bih molila da li se ovaj rok može pomaknuti za barem tjedan dana. Hvala lijepa.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 Čujem da danas nemamo prijevod sa mađarskog, pa ću onda prijeći na engleski jezik, jer obično ovdje imamo mađarski na ovom sastanku, pa ću zamoliti tajništvo da provjeri što se dogodilo i zašto nemamo prijevod sa mađarskog, kako bismo ispravili tu grešku za sljedeći sastanak. Pokušat ću dakle govoriti na engleskom. Riječ je ovdje o još jednom dokumentu u kojem pobačaj ima na neki način središnju ulogu, neke od mojih napomena bi bile upravo usredotočene na, na to da umjesto da e, e razmišljamo o pobačaju kao i razmatramo to pitanje kao mm, iz perspektive feminista ili onih koji možda gledaju na stvari iz perspektive e, obrane prava žena mislimo i dalje i povezujemo pobačaj sa nečim što je progresivno, što je moderno, kad je riječ o ljudskim pravima. Mislim da tu moramo napraviti jedan odmak i zapravo sagledati pobačaj kao nešto što je strašno arhaično. Gledam u budućnosti razmišljam o budućnosti e, u kojoj je pobačaj jedna loša uspomena iz prošlosti u kojoj su žene bile prisiljene prolaziti kroz taj jedan vrlo bolan postupak koji, dakle, bolan psihološki, fizički, a isto tako i duhovno. Kada govorimo o modernosti, dopustite da vas uputim na eh, ovu jednu novu dijagnostičku mogućnost koja nam omogućuje da sve više i više saznamo o plodu, o razvoju e, ploda i što više saznajemo, mislim da je sve teže čak i iz perspektive feminizma i zagovaratelja prava žena zanijekati činjenicu da je riječ o duhovnom moralnom i moralno i fizički bolnom postupku uništenja, odnosno činu uništenja bića. I mislim da to ne bismo trebali i dalje njekati i govoriti ako sam progresivna, ako, sam, ako se zalažem za prava žena, ako sam feministica, onda to moram zanijekati kao problem, kao pitanje. Bila bih zahvalna kad biste na neki način mogli mogli prihvatiti takav odmak u pristupu i u ovome dokumentu i na neki način sročiti mišljenje na način koji odgovara ovoj viziji. Viziji prema kojoj pobačaj za ženu više nije potreban. Zašto? Zato što žene imaju stvarnu kontrolu nad svojim tijelom, zato što je odnos između e, muškaraca i žena predodređen da se promijeni i zato što će biti prirodno da se muškarac osjeća odgovornim za svog partnera, bilo da je riječ o odnosu na jednu noć ili o cijeloživotnom partnerstvu. Zato što će biti prirodno da muškarac e, bude siguran da nakon spolnog čina neće protiv njezine želje e, e, učiniti ženu trudnom. Dakle, mislim da ne bismo jednostavno trebali nastaviti gaziti utabanim stazama i govoriti o pobačaju kao da je nekakav znak jednakosti između toga i, i sloboda žene. Umjesto toga mislim da trebamo govoriti o onim pitanjima koja doista mogu podržavati žene u njihovom izboru, a to je podržati ih u izbjegavanju pobačaja, dakle e, poticati moderne i efikasne metode planiranja obitelji u kojima se na muškarca gleda na, kao na partnera. Ne znam je li pitanje možda mog pogrešnog e, tumačenja ili pitanje pogrešnog prijevoda, da shvatila sam da ste rekli da bi žene trebale i ako se odluče za pobačaj, trebale biti podržane u svojoj odluci. No što ako je njihova trudnoća ne planirana i ne odaberu pobačaj, već odluče nastaviti trudnoću, roditi dijete, zar ne bi i na tom putu trebale biti podržane? Ispričavam se, još uvijek e, razgovaram sa izvjestiteljicom pa bih molila da i dalje sluša što govorim. Dakle, moramo biti sigurni da takve žene imaju institucionalnu potporu, psihološki, socijalno, duhovno, dakle, da one žene koje ne planiraju roditi dijete, no to ipak učine kada otkriju da su neplanirano ostale u drugom stanju. Mislim da su te stvari moderne i htjela bih vas zamoliti da počnete uzimati takve, takve ideje, takva tumačenja u obzir za potrebe ovog dokumenta. Također mislim da trebamo saznati više o ženama i pobačaju u današnje vrijeme, u 2015. Moramo saznati više o tome zašto žene i dalje trebaju pobačaj. Zašto je on i dalje potreban kad smo toliko e, stekli toliko mnogo kontrole nad svojim životom, nad svojim tijelom, zašto je pobačaj za žene i dalje potreban. Isto tako, e, kakvu institucionalnu pomoć mogu dobiti. Što su uopće potrebe žene koje se nađu u situaciji e, da imaju recimo E, da su u drugom stanju, da to nisu planirale, da to nisu željele. Što su uopće njihove potrebe, što su njihove potrebe u smislu stvarne kontrole nad njihovim tijelom, nad njihovom spolnošću. Mislim da bismo trebali e, to pitanje postaviti pitanje, e, postaviti pitanje ženama umjesto da im namećemo ideologiju u trenutku kada su u dilemi oko svoje spolnosti i nastavka svog života. Hvala. Zahvaljujem. Gospođo Norvaj. Imamo još samo 10 minuta do glasovanja. I htjela bih e, čuti mišljenje komisije isto tako. Dakle, pet minuta za gospođu Bukaman, iz komisije i zatim ćemo imati još pet minuta za izvjestiteljicu. Izvolite. Dobro, dobro jutro. Najprije bih se htjela zahvaliti gospođi Neuhal na ovom cjelovitom nacrtu izvješća i o konsultacijama koje ste proveli sa civilnim društvom i sa ostalim dionicima, što je bilo jako važno. Htjela bih reći da s obzirom na sadašnju strategiju, na činjenicu da ona završava 2015. godine, da komisija doista razmišlja o budućim izazovima i prioritetima u smislu promicanja ravnopravnosti između žena i muškaraca u nadolazećim godinama i htjeli bismo da to bude jedan konsultativan proces u kojem će sudjelovati svi ključni dionici. Dakle, mogu vas obavijestiti da je savjetodavni odbor o ravnopravnosti žena i muškaraca, kojeg čine predstavnici država članica, civilnog društva i socijalnih partnera, već u svoje mišljenje o ravnopravnosti spolova i odnosno izazovima povezanim s njima u nadolazećim godinama i to je mišljenje, odnosno to izvješće će predstavljati drugi e, važan e, doprinos razmatranjima. Htjela bih također reći da sljedećeg tjedna planiramo objaviti godišnje izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca u 2014. godini Dakle, to je naše godišnje izvješće o praćenju napretka u provedbi sadašnje strategije i isto tako ćemo objaviti rezultate eurobarometra, odnosno njihove ankete, a to su sve podaci koji će naravno poslužiti za buduće razmatranje ovog pitanja. Postoji naravno čitav niz e, prioriteta koja već sada možemo predvidjeti i oni su uključeni u izvješće i Vidimo da je potrebno uložiti e, još napora kako bi se zatvorio i smanjio taj jaz i raskorak između odnosnih plaća žena i muškaraca i uloga u gospodarstvu. Mislimo da je to prioritet ova direktiva kao i pomirba između obiteljskog i profesionalnog života kao i ravnopravnije e, nošenje e, dužnosti vidimo da je također potrebno pojačati napore usmjerene u suzbijanje, e, u suzbijanje nasilja protiv žena i ova konvencija je dobar način da se to učini. Evo, s time bih e, vam i zahvalila s tim riječima. Hvala. Merci beaucoup, madame. Zahvaljujem, gospođo Beckerman iz komisije, a sada molim izvjestiteljicu za njezine zaključke. Izvolite. Ja bih se zahvaliti na impulsima, inicijativama, ja sam sve zapisala. Naravno da ćemo sve skupa proraditi, sve ove točke koje ste naveli, zaista ništa ne smije biti izgubljeno i željela bih vas zaista pozvati da se sa amandmanima na neki način upotpuni ovo izvješće. Naravno da ga treba zaokružiti, zajedno ćemo sigurno uspjeti u tome. Hvala vam lijepa. Madame Hvala lijepa, gospođa Neuhl. Sada vezano uz e, rokove za predaju amandmana. Mi smo produžili malo te rokova za amandmane. To će biti 10. ožujka u 12 sati u Ne 5. ožujka, već 10 ožujka u 12 sati u podne. Rok za predaju amandmana 30. ili 31. ožujka sve skupa će se raspravljati 6. ili 7. svibnja. Biće glasovanje u odboru, a onda u dakle, lipnju će ići na glasovanje u plenumu. To je planirani tijek. I time bismo sada mogli prijeći na glasovanje. Ja sam već e, bila najavila da ćemo imati jednu malu izmjenu. Znači počet ćemo sa točkom 8. i devetom dnevnog reda i to amandmani o uvođenju načela jednakosti spolova prvo glasovanje odnosi... Dakle, riječ je o samo certificiranju odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata i tako dalje. Dakle, tu je riječ o. To je među izvješće. Predlažem da sada glasujemo. Da li su svi suglasni? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugo glasovanje, a vezano je uz dakle mogućnost zelenog rasta za male i srednje poduzeća. Isto tako amandmani, e, peti amandman. changed on the beginning of the of the meeting. Uh, so it's a point uh, eight. Dakle, promijenili smo e. raspored na samom početku. Now, now is the vote on Promijenili smo raspored na samom početku sastanka i sada glasujemo dakle o zelenim mogućnostima u zelenom gospodarstvu. Tko je za peti amandman? Protiv? Suzdržanih? Prihvaćeno. Za? Šesti. Za? Protiv? Suzdržanih? Usvojeno. Sedmi? U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Usvojeno. Drugi dio? Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. I još jedan treći dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 1 u, druga, u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržano? Usvojeno. Drugi dio? Za? Protiv? Suzdržane? Usvojeno. E, amandman 2 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Broj 4, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada prelazimo na, dakle, e, vezano uz e, gospođa Ajuto i njeno izvješće e, obiteljska poduzeća u Europi. Ako nemamo nikakvih primjedba, onda možemo odmah preći na glasovanje. Kompromis broj 1, ko je za? Protiv? Sudržano? Usvojeno. 32. Ne. 35. Amandman tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvojeno. Kao sljedeći, 33. amandman. Ne. 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 37. amandman koji je za? Protiv? Ovo ćemo provjeriti elektronskim, Otvaram glasovanje. 37. amandman. Zatvaram glasovanje. Ponavljamo još jednom, još jednom otvaram glasovanje. 37. E, amandman. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 39. ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 42. Za? Protiv? suzdržani Usvojeno. treći. Za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 46. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanjem. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanjem. Odbijem. 44. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45. za, protiv, suzdržani. I ovo ćemo provjeriti elektronskim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbijen. 47. za, protiv, suzdržani, usvojen. 48. za, protiv, suzdržani, usvojen. 49. u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržana, usvojen. Sada 50. amandman sa usmenim e, ima neko protiv, protiv usmenog amandman, Ko je za? Protiv? Suzdržano? Usvojen. 51 za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 53 za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 55 za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. 54. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. 52. Za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Pedeset imam ja za? Protiv? Suzdržan? I ovo ćemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. 58. za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 59. za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. 60. za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. 61. za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. 62 za? Protiv? usvojen usvojeni. Sada bi trebalo vidjeti amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Drugi amandman za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Treći za? Ne. Četvrti za? suzdržan, usvojen. Šesti, za, protiv, suzdržan, usvojen. Sedmi, za, protiv, suzdržan, usvojen. Peti, za, protiv, suzdržan, usvojen. Osmi, za, protiv, suzdržan, odbijen. Deveti za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. Deseti za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. Jedanesti za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. Sada prelazimo na 12. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Imam dojam da je ovo odbijeno, ali ćemo ipak provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. I ovo ćemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram. zatvorom? Odbijen. 13. za. Protiv. Suzdržano. Usvojen. 14. za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 15. za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 16. za. Protiv. Suzdržani. Odbijem. 17. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 18. za. 18. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 19. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Sada 21. za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronskom putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Sada 23. za. Protiv? Suzdržanih? Ovo ćemo provjeriti. Bolje ćemo provjeriti ovo se putem. 23. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. 24. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 25. za. Protiv. Suzdržani šest 26. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Barem je moj dojam. Ali i to možemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 27. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 29. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. A sada na završno glasovanje prelazimo. Glasujemo elektronsko budemo, Otvaram glasovanje. Zatvaram. 21 glas za, 3 protiv i 3 suzdržana glasa. Izvješće je e, usvojeno i čestitam izvjestiteljici. Hvala vam. A, alors, nous passons... Sada prelazimo na zadnje, zadnje glasovanje a to je glasovanje o krizi uzrokovanom ebolom. Gospođa Tereza Jimenez Becerril Barrio, koja je izvestiteljica. I ako želiš još uzeti riječ, izvoli. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Rasprava je već održana za kolegice i kolege koji nisu bili nazočni. E, želja bih kazati da je ovo izvješće vrlo relevantan. E, Ebola je jedna od velikih zabrinutosti e, usprkos tome što se više ne govori puno o tom, međutim djevojčice i žene koje su pogođene jer je riječ o njima koje se skrbe o bolesnicima, a isto tako i činjenica da žene obitavaju kod kuće, je isto tako izuzetno važna činjenica. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na njihovim amandmanima, a isto tako i tajništvu e, na suradnji e, povezano s ovim izvješćem. Hvala lijepa. Hvala lijepo, Teresa. Sada počinjemo sa amandmanom 29. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 32. amandman. Za. Protiv. Suzdržano. Odbijemo. 30 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 31. Za. 32 smo već prošli. 31. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen reći, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 34 za. Protiv. Suzdržani. Elektronska provjera. Otvaram. 34 amandman. Zatvoram. Odbijem. 36. za. Protiv. Sudržani. Usvojen. 37. za. Protiv. Sudržani. Usvojen. 38. E, sa usmenim isprakom Izvestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 39. za. Protiv? Suzdržani? E, ne znam, elektronski provjeravamo. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 40 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 41 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 42 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. Drugi dio za. Protiv? Suzdržan? Usvojen. 43 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 44 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 45 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 46 za. Protiv? Suzdržani? Elektronski provjeravamo. Otvaram glasovanje.

protiv, suzdržano, elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. 48. Ne. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 50. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 51. Za. Protiv? Suzdržani? Elektronski provjera. Otvoram. Zatvoram. Usvojen. 52 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 53 za. Protiv. Usvojen. 54 za, protiv, suzdržani, usvojen. 55 za, protiv, elektronska provjera, otvaram, zatvaram glasovanje, usvojen. Kompromis eh, prijedlog broj 3, prvo za, protiv, Suzdržano? Usvojen. Četrdeset drugi amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 43 za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen, ali želio bih elektronski provjeriti. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 64 za, protiv, suzdržanih, usvojen. 56 za, protiv, suzdržani, usvojen. 66 za, protiv, suzdržani, usvojen. Da li možemo Eh, on blok eh, glasovati? Ne, idemo dalje. 67 za, protiv, suzdržani. 68 za, protiv, suzdržani, osvojen. 69 za, protiv, suzdržani, usvojen. 70 za, protiv, suzdržani, osvojen. 71 za, protiv, suzdržano, usvojen. 72 za, protiv, suzdržan, odbijen. 73 za, protiv, mislim da je odbijen. Broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 2 za, protiv, suzdržan, usvojen. Broj 3 sa usmenim izmjenom, ako nema napomene, za, protiv, odbijen. Kompromisni prilog broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Broj 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Sedam za, protiv, suzdržani, elektronska provjera. Otvaram. Zatvaram. Usvojen. Deset za, protiv, suzdržane, usvojen. 11 za, protiv, suzdržan, suz, e, usvojen. Za, 12 za, protiv, suzdržan, usvojen. 13 za, protiv, suzdržan, usvojen. Mislim, ali elektronski program ovo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. 14 za. Protiv. Suzdržano. Usvojen. 15 za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 16 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 17 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 18 za. Protiv? Suzdržan? Odbijen. 19 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 20 za. Protiv? suzdržan, elektronska provjera, otvaram, zatvaram, usvojen, kompromisni prilog 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvojen, 23 za, protiv, suzdržan, usvojen, 24 za, protiv, Suzdržani? Usvojen. 26 u dva dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 27 za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 28 za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Sada smo glasovali osim eh, elektronskog završnog glasovanja. Otvaram glasovanje. Zatvorim glasovanje. 21 za, 4 protiv, 1 suzdržani glas. Čestitam izvjestiteljici, kolegici. Hvala na glasovanju. Ako dozvolite, ja bih e, sada predložila stanku. E, prostite, e, nismo čuli ovu napomenu. Još uvijek imamo jedno pitanje o kojem trebamo glasovati, zar ne? Ne, glasovanje je zaključeno. Već smo glasovali o amandmanima vezanim uz uključivanje načela jednakosti spolovi, spolova i ebolu glasovali smo i o obiteljskim poduzećima. Dakle, glasovanje je zaključeno, a sada imamo stanku od čak pola sata. Molim vas da točno u 11 sati budete opet u ovoj sali gdje ćemo imati saslušanje o e, radnicima zaposlenim u kućanstvu. Očekujem vas ovdje u 11 sati.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 11 Točno je 11 sati i zamolili su me da odmah počnemo sa našim sastankom, odnosno sa slušanjem. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Well, welcome everyone. Želim svima dobrodošlicu. E, ja ću voditi ovaj dio sjednice zato što je danas četvrtak ujutro i kao što znate mnogi od nas moraju se vratiti vlastitim državama članicama. Ja sam Mary Honeyball, dolazim iz Londona i članica sam ovog odbora već mnogo godina. Drago mi je što vodim ovo, ovaj dio sjednice, saslušanje, zato što ćemo govoriti o ženama u Europskoj uniji koje rade u kućanstvu i kao njegovateljice. Radi se o vrlo važnoj temi. Nadam se i vjerujem da ćemo danas o ovoj temi čuti e, mnogo što e, će doprinijeti našoj ulozi odbora za ženska pitanja u Europskom parlamentu. Imamo danas ovdje stručnjake u ovom području. Htjela bih predstaviti svakoga pojedinačno Molim vas da pogledate e, program kako biste znali kako će se odvijeti ovaj dio sastanka. Rasprava će biti na kraju. Prvi govornik gospodin Jorge Cabrita. Dolazi iz Portugala. On je istraživač koji radi na projektima o radnim uvjetima i socijalnom dijalogu. Odgovoran za mnoge aktivnosti e, u raznim institutima za promatranje i provodi istraživanja. Uključen je u projektima o radnim uvjetima, radi za javne i privatne institucije i promatra e, ženska pitanja u organizacijama socijalnih partnera u Europi. U lipnju 2009. rado je kao istraživač u institutu kojeg uopće ne mogu pročitati. U svakom slučaju u Lisabonu se nalazi i SIS. E, među ostalim aktivnostima bio je članom nacionalnog tima za e, ženska pitanja. Što se tiče e, njegovog rada, možemo reći da su njegove aktivnosti vrlo širokog raspona i surađivo je čak i sa tehničkim fakultetom. Zahvaljujem. Kao prvo zahvaljujem se u ime organizacije, zaklade, zato što danas e, održavate ovaj sastanak i što ste nam dali mogućnost da e, ovoj publici predstavimo radne uvjete, odnosno e, naše istraživanje o radnim uvjetima u sektoru pružanja njege. Možda su slova premala ovdje na ekranu, e, na platnu, možda nećete moći pročitati sve, ali pobrinuću ću se zato da dobijete prezentaciju nakon samoga izlaganja kako bismo imali e, temelj za raspravu. E, moja se prezentacija temelji na rezultatima istraživanja o radnim uvjetima. Osim toga, dolaze iz europskog istraživanja o toj temi. Mnogi podaci tiču se rada u kućanstvu, pružanju njege, tako da ću se dotaknuti tih tema. Odlučili smo se koncentrirati na sektor pružanja njege e, i taj će aspekt biti u svim prezentacijama. Htio bih govoriti o radnim uvjetima i e, politikama zapošljavanja da ću pregled karakteristika e, formalnog pružanja njege i na kraju rezimirat ću neka pitanja i reći ću što treba uzeti u obzir u političkim raspravama o poboljšanju radnih uvjeta u ovom sektoru. Prva stvar koju želim reći je da imamo jaz Mnogo smo istraživali e, ženska pitanja, analizirali smo sekundarno i radne uvjete muškaraca i žena. I radni uvjeti koji su nam oni predočili različiti su. Jedna od rečenica koju smo čuli je da su muškarci i ženi uključeni u različita zanimanja, u različitim sektorima, imaju različite ugovore, dobivaju različitu plaću i e, provode različito vrijeme na radnom mjestu. To je u sektoru pružanja njege. Prva stvar koju primjećujemo je da je 91% e, radnika u ovom sektoru ženskog spola. Većina ovih žena e, vrši nisko kvalificirani posao ima jako malo muškaraca u ovom sektoru, ali većina muškaraca je u menadžerskoj e, poziciji. Oni imaju visoko kvalificirane poslove. To je indikativno i slično je i u drugim sektorima. E, Pogledajte radno vrijeme. To je jedna od razlika u odnosu na europski prosjek i druge sektore. U ovom sektoru muškarci i žene rade e, manji broj sati. Pogledajmo na primjer plavom bojem označili smo e, rezidencijalni sektor pružanja njege. Muškarci i žene ovdje rade e, manji broj sati u odnosu na prosjek najvažnije objašnjenje toga fenomena jest što jako puno ljudi radi e, part time e, sa nepotpunim radnim vremenom. Ali to je bila svakako jedna od karakteristika koju smo primijetili. Što se tiče preferencija radnog vremena, postoje razlika između muškaraca i žena. Žene pokazuju da više vole raditi manji broj sati a muškarci pokazuju preferenciju da rade veći broj sati. Nemam objašnjenje za to, možemo o tome raspravljati danas e, zajedno, e, o tome koji su ovdje razlozi. Ali svakako se ovdje radi o razlici koja nas je stvarno pogodila. I vidjet ćemo je li to primjenjivo i na pružanje njege u kućanstvu. Još jedan aspekt u ovom sektoru jest što ljudi u ovom sektoru rade e, u tipičnom radnom vremenu i to sa e, manjom regularnošću. Što to znači? Govorili smo o tome da ljudi rade subotom, nedjeljom, navečer, noću i to smo primijetili da vrijedi za muškarce i žene. Dakle, nema e, razlika među spolovima u tom pogledu. E, ljudi rade svaki dan isti broj e, sati, isti broj dana u tjednu i imaju fiksan početak i kraj radnog vremena. To je jasno pogotovo za muškarce, ali i za žene podaci pokazuju istu situaciju, slično je s europskim e, prosjekom. To je još jedan aspekt e, koji se tiče žena u ovom aspektu. Pogledajte plavom bojom, vidite da su brojke više u odnosu na ono što je označeno e, crvenom bojom. Žene vrlo često teško spajaju privatni i poslovni život u ovom sektoru je spajanje privatnog e, života i poslovnog života teže nego u drugim sektorima. Plavom bojom označeni su muškarci, statistike za muškarce i vidite da postoji razlika u odnosu na stupac koji je označen crvenom bojom. Još jedan zanimljiv aspekt je odnos između autonomije i intenziteta rada. E, to E, smo zaključili na temelju istraživanja o radnim uvjetima. Zato što e, na taj način možemo e, predvidjeti stres na radnom mjestu. U ovom sektoru radi se jako intenzivno i osobe koje rade intenzivno imaju veću vjerojatnost doživjeti stres na radnom mjestu vidjet ćete i kasnije e, da smo ovdje uzeli obzir mnoge parametre kao što je veličina, e, broj osoblja na radnom mjestu. Ovo, e, ovaj grafikon pokazuje one ona radna mjesta koja mi u akademskom svijetu nazivamo pasivnim radnim mjestima, gdje ljudi ne doživljavaju stres, nego upravo suprotno frustrirani su jer ne dobivaju dovoljno priznanje za rad e, koji vrše. I tu u ovom slučaju radi se o specifičnom aspektu u ovom sektoru koji ga razlikuje od drugih. Još jedna karakteristika e, radnih uvjeta je e, socijalno okruženje. Za nas je društveno okruženje vezano uz podršku koju dobivate od šefa ili od kolega. Općenito radi se o podršci koju radnik osjeća Ovdje su e, istraživanja pokazala lošu situaciju, dakle podrška je manja u odnosu na druge sektore. To je još jedna karakteristika sektora pružanja njege. Još jedno pitanje koje zabrinjava je izloženost fizičkim rizicima. E, čak i bez podataka možemo podijeliti rizike na rizik uz položaj ili kretnje, na primjer ako morate premjestiti osobu ili nositi teret, onda biološki rizik, rizik e, stupanja u kontakt s kemijskim tvarima na primjer i još jedan rizik vezan uz okruženje, na primjer temperatura ili izloženost buci. Što se tiče ove posljednje kategorije rizika vezanim uz okruženje, ovaj sektor se ne razlikuje u odnosu na e, nekakav prosjek ali postoji razlika koja nas ovdje pogađa, a to je izloženost biološkim i kemijskim e, e, agencima. Ta izloženost je mnogo veća, pogotovo za žene, a i još više za one koje rade e, na radnom mjestu gdje se očekuje manja kvalifikacija. Ovdje je prikazana na ovom slajdu situacija u e, tom pogledu. Jasno vidite da što se tiče žena koje rade na takvim radnim mjestima postoji veliki rizik od položaja, odnosno od bioloških agensa i okruženja. Ovdje vidimo E, vrlo visoke razine kvalitete u, na radnom mjestu. Mi smo vidjeli da e, ponekad žene su odsutne sa radnog mjesta, ali to je karakteristika koju moramo uzeti u obzir u raspravi. E, problem zdravstveni, zdravstvenih poteškoća E, uzeli smo obzir tako što smo žene pitali da nam e, daju popis svojih zdravstvenih poteškoća. Što se tiče broja zdravstvenih poteškoća, e, ispitanici su ovdje naveli veliki broj zdravstvenih poteškoća koje možda nisu sve vezane uz posao, ali oni su izjavili da ih imaju. E, rezime. Imamo veliki postotak e, neregularnog rada. E, spajanje poslovnog i privatnog života se teško vrši. Može doći do frustracije zato što ljudi ne dobivaju dovoljno priznanje za posao koji rade, loše je socijalno okruženje i imamo visoku razinu izloženosti kemijskim, biološkim rizicima i rizicima okruženja i na kraju problem odsutnosti sa radnog mjesta i zdravstveni problemi. Eh, ovdje sam dao vrlo eh, kratak popis elemenata iz izvješća iz 2006. godine. To je izvješće o eh, socijalnim uslugama u Europi. E, radi se o poslovima koje vrše žene, imaju e, nisku razinu prestiža, visoki rizik, nema mogućnosti napredovanja, e, radi se sa ugovorima na određeno vrijeme i tako dalje. Situacija danas, nakon deset godina, je više manje ista kao i tada. Nadam se, međutim, da sam vam uspio dati još nekoliko dodatnih informacija koje se tiču politike zapošljavanja u ovom sektoru kako bi se u budućnosti ovaj sektor e, popravio. Zahvaljujem predsjedavajuća, možda sam nešto duže govore nego što sam smio, ali htio bih e, vas upozoriti na to da u ovom sektoru imamo segregaciju E, trebamo imati na umu to da podcjenjivanje ženskog rada tu postoji. Postoji i stereotip e, dijeljena muškaraca i žena, odnosno djevojaka i mladića e, na skupine po zanimanju. To zahtjeva određeni pristup, treba uputiti ljude kad biraju zanimanje. Osim toga, neregularno radno vrijeme može imati negativne posljedice na zdravlje radnika. To je posebice važno za žene u ovom sektoru. Mjere koje služe za poboljšanje kvalitetu posla. to možda ima neku negativnu konotaciju, ali ako ih mi želimo poboljšati, onda moramo biti sigurni da će poboljšanja biti i za muškarce i za žene. E, moramo pridati veću važnost činjenici da postoji rizik stvaranja niskokvalitetnih radnih mjesta u ovom sektoru. Dakle, to treba također uzeti u obzir. Drugi aspekti vezani su uz način na koji možemo stimulirati i olakšati izobrazbu u ovom sektoru. Kako možemo poboljšati to Mm, svakako kroz poboljšanje radnih uvjeta i kao drugo želim još nešto reći e, o menadžmentu. Treba poboljšati organizaciju rada u ovom sektoru. Trebamo ciljati ka modernizaciji e, zato što će nas to dovesti do poboljšanja radnih uvjeta. Evo čitav niz publikacija naveden je ovdje. Imate pristup nekim od ovih e, publikacija e, ovdje na izlazu. Zahvaljujem na pažnji. Thank Hvala vama. Ovo je doista bilo sveobuhvatno. Uspjeli ste otvoriti čitav niz pitanja. No prije nego što prijeđemo na sljedećeg govornika, zamola bih izvjestiteljice, gospođu Kunevu, da kaže nekoliko riječi o ovoj temi. Načelno. Izvolite. Hvala para Hvala vam lijepa, dragi kolege i kolegice, dragi gosti. Najprije bih vam htjela zahvaliti što ste nam se danas pridružili kako bismo ispitali cijelo ovo pitanje povezano sa radom u domaćinstvu. Rad u domaćinstvu je jedna pojava koja ima više dimenzija povezana su s time pitanja dobi spola i nacionalnosti tih radnika. Većina radne populacije u tom sektoru e, sastoji se od žena, useljenica, migrantica i neke od tih žena su srednje dobi pa čak i starije. To govore nedavni podaci Međunarodne organizacije rada, 53 milijuna ljudi širom svijeta imaju stabilno radno mjesto, sustavno rade u domaćinstvu, dakle. 83% te populacije jesu žene. I upravo je zbog toga izuzetno važno ispitati ovu spolnu dimenziju e, takvog rada u domaćinstvu i vrlo je važno da izvješće bude sastavljeno u odboru koji se bavi ženskim pitanjima u suradnji sa odborom koji se odborom e, koji predstavlja poslodavce. Nedavno tijekom krize koja je dekonstruirala socijalnu državu i različita socijalna davanja Pristup tržištu rada postao je e, otežan, a u mnogim slučajevima i onemogućen, e, barem kad je riječ o ženama. U takvoj situaciji mnoge žene, mnogi ljudi, a osobito žene, bili su prisiljeni okrenuti se atipičnim oblicima rada, rada u kućanstvu. I teško je takvom poslu odrediti granice. Naime, rad u domaćinstvu ima neke svoje specifičnosti i nije pravilno uređen zakonskim okvira. I tu imamo višestranu ekskluziju od pristupa socijalnim pravima i zaštiti ne samo za radnice, već i za njihovu djecu. E, osobito su ugrožena njihova mirovinska prava, a isto tako nemaju niti pristup zdravstvenom sustavu. Žene koje rade u domaćinstvima vrlo često nemaju ni dokumentaciju, odnosno nemaju isprave koje su potrebne, nemaju pristup mirovinskim pravima, ne mogu ih koristiti i vrlo često pokušavaju ostati nevidljive kako bi opstale u pojedinim državama imigranti pokrivaju e, manjak radne snage na tržištu za određene poslove. Ponekad je to jedini način da žene uđu na tržište rada i e, takvi poslovi jesu obuhvaćeni određenom regulativom, ali ona se ne primjenjuje. E, kada postoji takav jaz, e, vrlo često, kao što sam rekla, ga popunjavaju e, useljenice i vrlo u nedavnoj prošlosti u Grčkoj imali smo jedan strašan događaj. Naime, premlačena je radnica u, u domaćinstvu iz Bugarske bila je teljica, njegovala jednu stariju gospođu i optužena je da je ukrala novac. To su učinili sin starije gospođe i dvojica prijatelja, dakle premlatili su je, ostavili je da krvari na podu, ispričavam se, ostavljena je dakle da krvari u jednom napuštenom, izoliranom području, odbačena, na taj način. I dakle kako se e, Anastazija i ostale ljudi slični njoj u budućnosti ne bi osjećali napuštenima kako ne bi nestali iz državnog sustava skrbi. Ne želimo dopustiti nehumano postupanje prema njima. E, mi, dakle, da bismo to spriječili, moramo poduzeti korake. Moramo uspostaviti potreban okvir Potrebne su nam politike za zaštitu takvih radnika kako bi radnici, osobito radnice, bile sigurne, kako bi bila zaštićena njihova pojedinačna i grupna prava. Hvala. Hvala lijepa. Predložila bih da pređemo na sljedeću govornicu, odnosno govornika, to je gospodin Jordanis Simenos obrazovan je u Ujedinjenom kraljevstvu i u Grčkoj, a sada je predavač na sveučilištu Panteon u Grčkoj. Od 2006. također predaje sociologiju na istom sveučilištu, industrijsku sociologiju ovog trenutka i komparativne socijalne politike i sociologiju imigracije. Njegov je rad usredotočen na sudjelovanje radnika, socijalnu ekskluziju, E, migranata i napisao je članke o migraciji s Balkana, o migracijama u Europi, e, zaš, socijalna zaštita, migrantica zaposlenih u domaćinstvu, e, sa slučajevima iz prakse iz Ukrajine i Bugarske. Također je pisao o položaju takvih radnika u Poljskoj. Najnoviji rad e, govori o nejednakosti u ovom sektoru. 2013. je taj članak objavljen. Također je član nekoliko znanstvenih odbora i ocjenitelji različitih članaka e, socijalni, koji se bave socijalnim znanostima i modernim grčkim. Također je član E, britanskog e, sociološkog udruženja, a i međunarodnih udruga sociologa. I govori i često piše o socijalnim nejednakostima u suvremenoj Grčkoj, a sada će nam govoriti o e, radu migrantica u domaćinstvu i posljedicama takvog rada po socijalne, profesionalne, obiteljske odnose. Hvala lijepa što ste me pozvali na ovaj panel. Dopustite da nastavim na grčkom. Mislim da će to biti lakše za sve nas. Dakle, imamo 52,6 milijuna muškaraca i žena širom svijeta koji rade e, u domaćinstvu. I vjerujem da svi dokumenti, e, svi članci, svi podaci pokazuju da imamo dva temeljna scenarija koja bismo mogli iznijeti. To bi možda pomoglo Europskom parlamentu da uspostavi i osmisli potrebne politike. Prvi takav scenarij je rad žena u kući, u kućanstvu i kako migrantice i rad u kućanstvu ne, zapravo kako e, ni, ne omogućuju slobodnu mobilnost e, domaćih radnika. Vidimo na globalnoj razini da su imigranti zaposleni u domaćinstvu e, suočeni sa ogromnim problemima. Izloženi su podaci, konkretni podaci o tome, na raspolaganju su vam podaci i vidjet ćete da govorimo doista o vrlo nehumanim uvjetima rada za takve osobe. Dakle, od 52,6 milijuna zaposlenih kao njegovatelji ili radnici u kućanstvu, imamo jedan scenarij, jednu priču koja e, se ne spomenja još od 96. na ovamo, a to je e, priča o evropskoj dimenziji rada migranata u kućanstvima. Imamo tri temeljna problema koja Europska unija i države članice ponaosob e, zanemaruju. Prvo, to je povijesna dimenzija imigracije i s time povezanog rada u kućanstvima. To je vrlo zanimljivo pitanje i zanimljivo je da nakon 25 godina što žene migrantice rade na teritoriju Europske unije trebale bi biti spomenute. Drugo pitanje povezano je, dragi zastupnici Europskog parlamenta, s socijalnom i ekonomskom politikom Europske, europskih država članica Europske unije. Te polike na izgled ne stvaraju dobre preduvjete, dobre uvjete za rad takvih ljudi e, kao što su njegovatelji. U Europi imamo otprilike 4 milijuna legalnih e, useljenica zaposlenih u kućanstvima u Europi. Ako tome dodamo podatke iz izvješća e, o ženima, ženama koje nisu registrirane, nisu prijavljene i dakle nisu obuhvaćene niti jednom statističkom anketom, bojim se da je broj mnogo viši od 7,7 milijuna treća točka koja e, se odnosi na, odnosno e, koja se odnosi na Europsku uniju jeste ta da politike koje se bave zaštitom, socijalnom mobilnošću i e, ujedinjenjem obitelji također čine vrlo važnu sastavnicu. Dakle, osnovna je pitanje koje proizlazi iz istraživanja provedenih od 1991. na ovamo jest sljedeće. Kao prvo, odnosno jedno od velikih e, pitanja jest e, pitanje e, za zarobljenosti takvih radnika na margini društva, da tako kažemo vidjet ćemo da najveći dio zaposlenika u domaćinstvima uđe u taj posao zbog e, okolnosti i zatim više ne mogu izaći iz tog posla jer moraju izdržavati svoje obitelji. U većini država članica u Europskoj uniji to je povezano sa legalizacijom imigracije i rada. Nažalost, oboje, obje te sastavnice stvaraju prepreke i onemogućuju e, takvim ženama da nađu posao i zaposlenje u nekom drugom sektoru. E, još nešto možemo vidjeti iz ovih istraživanja u posljednjih 25 godina, ne samo u Europskoj uniji, već i e, globalno, a to je da nakon 10 godina rada u kućanstvu mnogi imigranti čini se nisu sposobni ili nemaju mogućnosti više e, dobrovoljno e, se povezati, odnosno e, imati pristup socijalnom osiguranju. Ako mi kasnije date tu priliku, možda ću vam uspjeti predočiti to ovim dijagramom, objasniti što se to točno događa. Treći dio koji se odnosi na socijalnu sigurnost e, odnosi se na desetljeće od 2009. do danas gdje vidimo sljedeće, da se događa sljedeće. Još jednom vidimo da osigur... Spomenuo sam socijalnu mobilnost naime i karijeru. U Europskoj uniji i u većem broju država članica nalazimo e, prema istraživanjama Eurostata i drugih da je temeljni parametar za ulazak žena imigrantica u rad u kućanstvu da je to mogućnost da dobiju priznanje za svoje znanje, za svoje kvalifikacije i za svoje vještinje. Naravno, to se e, postoje razlike među državama članicama, o tome možemo razgovarati kasnije, no nije privatni sektor taj koji stvara okoliš za rad zaposlenih u kućanstvu. Čini se da javni državni sektor zapravo stvara i definira na neki način radnu snagu koja nema potrebna znanja i vještine. Obavili smo veliki broj razgovora, razgovarali smo sa doista velikim brojem ljudi i vidjeli smo da imaju znanja, imaju određene talente koje mogu ponuditi za dobrobit razvoja društava u kojima se nalaze, no oni su nažalost zarobljeni u e, kućanstvu i postanu njegovatelji. E, socijalna i profesionalna mobilnost e, u karijeri je dakle ta velika tema. Postoji također i veliki problem povezan sa osposobljavanjem takvih žena, jer većina programa ne predviđa njihovo sudjelovanje zbog problema povezanih sa pribavljanjem viza, no isto tako i zbog toga što žene ne mogu prestati ili zaustaviti svoju karijeru zbog gospodarskih razloga, prijeći na nešto drugo. Zatim, Sljedeća dimenzija su obiteljski odnosi. Vidimo da je velik broj žena na radu u kućanstvu odvojeno od svojih obitelji i da su povezane sa obitelji svojeg poslodavca u kućanstvu. Drugim riječima, imamo vezanost, financijsku vezanost, ali čak dakle, ne samo financijsku ovisnost, već i emotivnu povezanost sa obitelji poslodavca, što stvara jedan okvir u, kojem, u kojoj država ne može intervenirati kad je riječ o socijalnoj zaštiti i razvoju takvih i osposobljavanju takvih e, žena u državama koje ih prihvaćaju. E, tijekom krize u Grčkoj pokazalo se da su brojne obitelji bile prisiljene snalaziti se same žene sa djecom, su živjeli žena i djeca bi živjeli, dakle, ostali živjeti u Grčkoj, dok bi muškarci emigrirali u potrazi za poslom, što naravno stvara nove probleme, a to su obitelji sa samohranim roditeljima i neizvjesnom socijalnom e, situacijom i budućnosti, te mogućim eksplozijama. Nadam se da sam poštovao vremensko ograničenje, tu bih završio svoje izvješće. Da, hvala lijepa. Imali ste vrlo zanimljivo izlaganje i otvorili zanimljiva pitanja. Sljedeća govornica govorit će nam o Međunarodnoj e, organizaciji rada i o konvenciji ILO-a o radnicima u domaćinstvu i zaštiti žena u Europskoj uniji. To je Claire Courtey. Ona je zapravo direktorica ureda ILO-a ovdje u Briselu. U prošlosti je radila za Međunarodnu konfederaciju radničkih sindikata, isto tako u SCE-u, u SS-u, a i u Kolumbiji. Ona će nam sada govoriti sljedećih 8 minuta i želim joj dobrodošlicu. Thank you, Chair. Uh, member of the European Parliament. Drage zastupnice i zastupnici, kolege i kolegice, dobro jutro, hvala lijepa na pozivu. Konvencija 182 Međunarodne organizacije rada usvojena je 2011. godine e, trodjelnom organizacijom e, ILO-a, dakle predstavnicima e, sindikata, poslodavaca, zaposlenika a glavni je cilj dati zaštitu zaposlenima u domaćinstvu. To je jedna od najmanje zaštićenih kategorija radnika u Europi, ali i širom svijeta. Prema konvenciji, radnici u domaćinstvu definirani su kao radnici koji obavljaju zadaće u domaćinstvu za ili u kućanstvu. Dakle, to su ljudi koji rade u privatnoj, privatnom okruženju jednog kućanstva. U svjetlu teme ovog saslušanja mislim da je važno spomenuti da u praksi ta crta između rada u kući i pružanja njege je vrlo nejasna. Kad, su, kad država članica ratificira konvenciju, mora provjeriti čitav niz mjera i usvojiti kako bi e, utjecala na stvarnosti uvjete u kojima žive takve radnice. Dakle, uspostavljaju se minimalni standardi u smislu plaća, pristupa e, zdravstvenom i socijalnom osiguranju i radnih sati. To mora biti e, usklađeno sa e, radnim zakonodavstvom države članice. Također je cilj omogućiti im pristupanje sindikatu po izboru i pregovore sa poslodavcima. Iz perspektive spolne ravnopravnosti uspostavlja se ravnopravnost između zaposlenika u kućanstvu gdje dominiraju žene sa svim drugim radnicima koji su zaštićeni radnim pravom. Dakle, konvencija daje vidljivost zaposlenima u kućanstvu i daje, vrednuje e, takav rad omogućujući im e, pravičnu remuneraciju, odnosno nagradu za njihov rad kao svim drugim kategorijama radnika. Prema Međunarodne organizacije rada imamo 5 milijuna ljudi zaposlenih u kućanstvu Evropskoj uniji. Taj broj se temelji na definiciji ILO-a o e, radnicima u domaćinstvu i nacionalnim statističkim podacima država članica. Na s obzirom na visoku razinu informalnosti, neslužbenosti, neprijavljenosti rada, vrlo je vjerojatno da zapravo da ove brojke podcijenjuju stvarnost. Zemlje sa najvišim brojem u apsolutnom smislu takvih zaposlenika jesu Španjolska sa 750 tisuća u 2010. zatim Francuska sa otprilike 600 tisuća zaposlenika, Italija sa oko 420 tisuća zaposlenih u kućanstvu. To su ujedno i države sa najvišim udjelom imigranata među zaposlenima u kućanstvu. Od 2,5 milijuna radnika u Europskoj uniji, 2,2 2,2 milijuna su žene, drugim riječima 88%, drugim riječima žene prevladavaju. Što se tiče specifičnosti takvog oblika rada, njime ne dominiraju samo žene, već ženski poslodavci, e, što je izravno povezano sa tradicionalnom podjelom zadaća po spolu, koja i dalje prevladava u, u evropskim kućanstvima. Aktivne žene, žene koje su zaposlene, koje su na tržištu rada, o, i dalje su odgovorne za kućanske poslove koje onda delegiraju drugim ženama, ženama izvan obitelje. Dakle, gledajući e, stupanje ratifikacije e, konvencije ILO u Europi, primijetili smo da danas četiri države članice jesu ratificirale, to su Italija, Njemačka, Irska i Finska. Švicarska, naravno nije država članica, no ona je također ratificirala, a Belgija je vrlo blizu tome da ratificira konvenciju. Dopustite da vam sada ukratko objasnim zašto je važno da, država da države članice Europske unije ratificiraju konvencije. Vidim dva razloga za to. Prvi bi bio taj da je riječ o jednoj kategoriji radnika koja raste. Ako pogledamo postotak zastupljenosti takvih radnika u ukupnoj zaposlenosti Europskoj uniji, vidimo da takvi radnici E, i dalje čine nizak udio. U Ciprusu je, e, na Cipru je taj postotak veći, 4,4, Španjolskoj 4, u Portugalu 4,3%, no za većinu država članica postotak je negdje na razini 1% ukupno zaposlenih. No e, riječ je o trendu, a taj trend je trend rasta u gotovom svim državama u razdoblju od 1995. do 2010. godine. U Velikoj Britaniji samo u Velikoj Britaniji taj broj zaposlenih u, u domaćinstvu opada. No, prema nekim e, istraživanjima to je povezano s činjenicom da obitelji u Ujedinoj kraljevini sve više ovise, odnosno služe se sustavom i radom oper. No, pred postavka je i predviđanje da će e, u drugim državama članicama broj ovih radnika rasti. Evo zašto. E, dva dominantna demografska trenda utječu na to, a to je staranje europskog stanovništva i sve veće sudjelovanje žena na tržištu rada. Ta dva trenda stvaraju potražnju za e, radnicima u domaćinstvu. Dopustite da vam izložim osnovne sastavice politike. Većina politika u Europskoj uniji ohrabruje sudjelovanje žena na tržištu rada, no s druge strane na nacionalnoj razini e, rezanje e, troškova potrošnje na socijalno osiguranje i sve one programe koje se bave e, djecom i ženama zapravo imaju suprotan učinak i e, stvara se potreba za privatnim rješenjima uključujući i radnike u domaćinstvu. U nordijskim zemljama je vrlo neobičajeno da obitelj zaposli nekoga za pomoć u kućanstvo. Istraživanje Međunarodne organizacije rada pokazuje vrlo nizak e, broj takvih zaposlenika u Danskoj i Nizozemskoj, ispod 0,1% zaposlenih su takvi radnici, a to vjerojatno e, ima veze sa vrlo snažnom potporom državnog sektora i države zaposlenim majkama. E, potražnja za ovim oblicima e, rada naravno ima i onu dimenziju potražnje, to se razlikuje od države do države, no dostupnost jeftine radne snage, vrlo često imigrantica, zapravo stvara poticaj zapošljavanju u kućanstvu. Posljednja sastavnica konvencije jest, e, odnosi se i govori o visokom stupnju informalnosti ovakvog rada. E, većina njih po našim podacima nije prijavljena i nemaju pristup mehanizmima zaštite ili prigovora u slučaju kršenja njihovih prava. Dakle, 70 do 80% je uključena u neprijavljene oblike rada. U nekoliko državama članica rad u domaćinstvu je i dalje isključen iz zakonodavstva i na to se gleda mm, kao na e, sporedan problem. U zaključku Konvencija 182 je vrlo važan alat kojim bi se ovakvim radnicima trebao pružiti zaštitu tim više e, što je Evropska unija e, omogućila ratifikaciju država članica ove konvencije. Hvala lijepa. Hvala vam. Mislim da ste nam dali mnogo materijala za razmišljanje, pogotovo o tome što trebamo učiniti kako bismo naveli vlastite države članice na ratifikaciju ILO konvencije. Posljednji govornik Marie Beatrice Levo iz Francuske. Govorit će o individualnim e, e, poslodavcima i o e, profesionalizaciji. Ona je predsjednika Franske federacije za poslodavaca u domaćinstvu, članica Francuskog ekonomskog i ekološkog vijeća. Napisala je mnogo knjiga o toj temi, među ostalima dobila je legiju e, i razna druga priznanja. Imate riječ, izvolite. E, euh, Hvala vam lijepa. Ja ću govoriti na francuskom jeziku i zahvaljujem se u istinu predsjednici, a i odboru što su me pozvali i što su pozvali eh, NASIS, eh, dakle predstavnika poslodavaca u Francuskoj. Ja bih eh, se želio nadovezati na kolegicu i kazati da je situacija u Francuskoj za žene u istinu u posebnom svjetlu valja sagledati i s obzirom na djelovanje žena unutar obitelji. Što se tiče samih podataka sa tržište, dakle, briga o djeci, 70 milijardi radnih sati koji se e, koriste i koje se zapravo ne plaćaju i koji ni ne loze u evidenciju. E, žene provode dva i pol puta više vremena i to za repetitivne poslove u ovom sektoru. E, praksa se polako upotpunjava i vidimo da e, žene daleko manje vremena provode u kućanstvu, međutim e, to nisu brojke koje bi se direktno prenosile na muškarce. Neke države članice u usporedbi Francuske sa ostalim državama članicama u usporedbi dakle sa zaposlenošću žena i E, dakle broju e, djece po ženi, dakle vidimo statistički podaci govore o jasnoj Ova situacija koje možemo vidjeti u praksi daju nam e, sustavno prikaz o tome pokazuje se u Francuskoj da ovu riječ na francuskom možemo govoriti o riječi o E, dakle zaposlenicima u obitelji, a i o različitim zvanjima. Ovaj sektor se zasniva na različitim polugama u koje spada i njega i službena njega za djecu koja se već diversificirano provodi u Francuskoj. Osim toga, prije svega skrb i njega o starijim ljudima, željela bih e, svakako upozoriti na razvoj radnih mjesta u domaćinstvima. U Francuskoj e, postoje već više od 20 godina politička inicijativa koja je dovola da su radna mjesta prihvaćena, a isto tako su prihvaćeni u nomenklaturi radnih mjesta. Tradicionalno su ova radna mjesta knjižena kao bez dodanih vrijednosti zvanja u obliku njegovateljica zapravo su istrgnuta iz neformalnog gospodarstva i uvedeno u formalno gospodarstva. Zbog toga postoji isto tako i manji broj rada na crno, što pak dovodi do pojednostavljenja Eh, obiteljskog života. E, imamo univerzalni ček već 20 godina u Francuskoj političkih mjera koje prate sve ovo skupa. Eh, rad u kućanstvu, ako je prijavljen, ima svoj status. Treće, to je i profesionalizacija ovih eh, radnih mjesta, što naravno dovodi i do toga da imamo socijalni dijalog i socijalno partnerstvo. E, žene koje upošljavaju žene, to je e, karakteristika, a isto tako možemo kazati da je to i obaveza. Ključne brojke e, koje smo u našoj organizaciji, mi smo zapravo predstavnici E, poslodavaca koji zapošljavaju 1,7 milijuna ljudi, to je cirka 1 milijun obitelji u Francuskoj, počevši od opera, bebisiterica i tako dalje, pa sve do njegovateljica u kućanstvima za osobe starije životne dobi. Osim toga, imamo, e, dakle mi ne govorimo o zaposlenicima u kućanstvu, već o profesionalnim djelatnostima unutar kućanstvu. Temelj našeg radnih i socijalnih komponente je vrlo inovativan, pogotovo što se tiče unutar i izvan kućanstva. Danas u Francuskoj smatramo da je to vrlo važan kriterij kako bi se mentalitet razvijao u pozitivnom smjeru. E, sam status unutar obitelji se nalazi između poslodavca, klasičnog poslodavca i zaposlenika, odnosno kućanskih poslova. Imamo također eh, neke menske strukture koji zapravo dovode do eh, zapravo stvarne strukture. Eh, na području dakle se stvaraju nove perspektive. Profesionalizacija samog zaposlenika u Francuskoj vrlo je važna tematika radimo na dakle i kvalifikacijama i na stvaranju e, kvalifikatornih okvira e, imenujemo dakle i nomenklaturu uvodimo u ova zvanja. Pored toga imamo skupinu IRSEM koja se specijalizirala na praćenje e, samih zaposlenika unutar obitelji. Tri su osnovna osovine tog programa mora biti moguće isto tako i za oper, a isto tako i njegovatelje starih osoba, mora se prenijeti također i karakteristično e, znanje sa poslodavaca, što znači da i poslodavac mora biti u odnosu sa samim obiteljima. Europski plan za uzimanje u obzir ovog područja Europska udruga za zaposlenike u obiteljima vrlo je aktualan u ovom segmentu pokušavamo staviti naglasak zaista na sve aspekte. Za nekoliko tjedana u Parizu će se završiti program Career Plus. To je digitalna integracija aktera koji su zapravo e, uključena u ovaj dio. Tu je primjerice riječ o osobama koje se bave njegom starih osoba. E, drago nam je što će ovaj program e, biti doveden do kraja. Dakle, dobri uvjeti rada i korektni odnos poslodavaca i posloprimaca, ali isto tako i visoko kvalitetna razina njege. Riječ je zapravo o praćenju osoba e, treće životne dobi, profesionalizacija u ovom sektoru, socijalna prava, a i kompetencije koje se moraju prihvatiti, kvalifikacije koje se isto tako moraju još bolje e, obuhvatiti. Radimo na izgradnji ovog sektora, zajednička je vizija u Europi da se prizna i da se daje nova uloga ovim konceptima isto tako i uvjeti koji se događaju u samim domaćinstvima. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim izlagačima koji su nam dali jako puno materijala za razmišljanje. Imamo još e, jednog govornika koji će imati dvije ili tri minute, Kasim Heva iz Europske federacije e, za turizam. E, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuće. Zahvaljujem što ste organizirali ovaj sastanak danas i što ste nam dali riječ. Ja sam Kerstin Hubert, radim, od jedne, radim za jednu od federaciju sindikata koja se bavi e, turizmom, ugostiteljskim sektor, ali predstavljamo također radnike u domaćinstvu. Većina nacionalnih sindikata mjesta kojima pripadaju ti radnici su e, uključeni u ovo pitanje o kojem vi danas raspravljate. E, danas e, smo spomenuli Međunarodnu federaciju radnika u domaćinstvu koja sada stvara europsku platformu za radnika domaćinstva domaćinstvu u suradnji s nama nacionalnih organizacija mogu reći da smo bili aktivno uključeni u Međunarodnu konferenciju ILO-a 2012. godine kad smo došli do e, konvencije o ILO 189 o radnicima u kućanstvu. Mm, to je međutim samo prvi korak. Idući korak mora biti ratifikacija te konvencije. E, trebamo poslije toga imati još i provedbu. Upravo smo priveli kraju studiju o e, in, odnosima unutar industrije e, u ovom sektoru kako se e, radnici u domaćinstvu organiziraju u sindikatima, tko su poslodavci, koje su udruge poslodavaca, imaju li kolektivne ugovore u Europi i koja je regulativa u ovom sektoru. Jer mislim da je jako važno da radnici u domaćinstvu imaju prava i da ih mogu ostvariti kao što su prethodni govornici rekli, u sektoru koji najviše djeluje na neformalnoj razini mm, ja ću surađivati u budući s vama i mogu vam reći da već sada vidim svjetlo na kraju tunela. Jer u nekim državama članica imamo regulirani sektor, imamo čak i socijalni dijalog. Ali mnogo je puta još pred nama. Dajem podršku gospođi Levo. Mi stvarno moramo surađivati eh, poslodavci i sindikati. Moramo imati socijalni dijalog Možemo svakako se sloniti na iskustvo koje smo imali u nekim državama članicama. Zajednički cilj je imati visoko kvalitetna radna mjesta, dobra radne e, uvjete, profesionalizaciju, e, priznavanje i tako dalje ali pozivamo europske institucije da nešto učine. Mislim da moraju se više zalagati. Kao prvo trebaju hrabriti države članice da potvrde, odnosno ratificiraju ilovu konvenciju i nakon četiri godine e, sad je krajnje vrijeme, ali mislim da bismo trebali tražiti europske institucija da e, provedu i e, da izbjegnu bilo kako donošenje odredbi koje mogu dovesti do diskriminacije unutar ovog sektora. Zahvaljujem još jednom na ovoj inicijativi zahvaljujem što ste govorili o pružanju njege i o radu u kućanstvu. E, nadamo se da ćemo ubrzo čuti e, kako e, će gospođa Kuneva formulirati svoje izvješće i siguran sam sigurna sam da će to izvješće imati posljedice za sve nas. Zahvaljujem, a sada otvaram raspravu. Dajem riječ predstavnicima država članica. Gospođa Morvaj je htjela uzeti riječ. Molim vas da se ograničite na govor od dvije minute. Hvala. Hvala. Ako sam dobro shvatila, još uvijek ne mogu govoriti na svom materinjem jeziku. Dakle, to je svakako oblik diskriminacije. Kad već govorimo o diskriminaciji, čitavo ovo područje rada u kućanstvu u Europi je e, područje gdje se događaju diskriminacije. Diskriminacije po spolu, odnosno rodna diskriminacija, je nešto čemu su govorili današnji izlagači. Ali diskriminacija bi se mogla okončati u radu u domaćinstvu Europi. žene iz Njemačke, iz Francuske ili iz Engleske trebale bi imati istu šansu čistiti e, toaletu e, u kućanstvu u Rumunjskoj ili u Bugarskoj kao i obratno. Francuz, Njemac, e, Englez također može mijenjati pelenu novorođenčeta ili starije osobe u Mađarskoj i u Rumunjskoj kao što se događa i u suprotnom smjeru. Svakako mislim da treba govoriti o vrlo osjetljivom pitanju. Inače će ova novo izvješće biti dokument koji neće imati potrebnu vrijednost. Moramo se boriti za pravdu. Migranti koji dolaze iz e, takozvanog drugorazrednog svijeta su s jedne strane, a imamo još žene iz e, drugoraznog dijela Europe koje često ostavljaju obitelji kod kuće, prijatelje, čitavu svoju e, državu e, za sobom kako bi otišle nekamo pružati pomoć u domaćinstvu. Često su to žene koje imaju i fakultetsku izobrazbu. Mislim da bi ovo izvješće trebalo biti ciljano i da bi se trebalo koncentrirati i na takva pitanja. Istovremeno htjela bih naše govornike pitati koju vrstu istraživanja mi sad provodimo e, u vezi sa ovim pitanjem nove države članice, bivše komunističke države, žene koje vrše do, e, radu domaćinstvu, koje pružaju e, njegu u dijelu Europe koji sam nazvala prvorazrednim. Dakle, je li to korištenje i zloporaba ideje da postoji slobodno kretanje radnika unutar Europske unije? To je stvarno, kako bih to mogla definirati, čudno. Jer tu imamo slobodu kretanja radnika, ali se to iskorištava kako bi siromašne žene odlazile čistiti e, toalete bogatih ljudi u drugom dijelu Europe. To nije način na koji smo mi zamislili Europu, dame i gospodo. Hvala, gospodin Urtasun, izvolite. Zahvaljujem, govorit ću španjolski. Vrlo je važno da možemo e, danas govoriti o ovom izvješću. E, napokon, jer to je stvarno važna rasprava koja mora biti prioritetna. U našim e, sustavima socijalne pomoći imamo jako puno njegovateljica koje gotovo uvijek rade, ponekad rade kao E, robovi. Drago mi je što sam čuo predstavnicu Ilo koja je govorila o naprednim sustavima, naprednim državama i vidjeli smo da količina nelegalnih e, radnica je vrlo mala. Nažalost, situacija nije ujednačena e, u svim državama članicama, dakle tu vidimo stvarno manjkavost našeg Um, socijalnog sustava i našeg tržišta rada. Mi kao parlament moramo nešto poduzeti. Imam pitanje za uh, sve govornike. Prvo, imamo li pravni uh, okvir unutar Europske unije ili na nacionalnoj razini uh, koji možemo uzeti kao primjer dobre prakse Španjolska nema baš dobar primjer koji može pružiti, ali možda druge države članice imaju kvalitetne propise koje bismo mogli proučiti i onda provjeriti može li se sve to primijeniti na druge države članice. E, sada se obraćam predstavnici e, ILO-a. Koje su poteškoće u ratifikaciji, koje su perspektive, koje su poteškoće vezane uz konkretne dijelove konvencije o koje ste vi govorili. Možete li nam nešto reći više o tome kako bismo znali kako vršiti pritisak kako bi se konvencija ratificirala? Još jedno pitanje koje me jako zanima. E, postoji problem vezan uz osoblje u veleposlanstvima i u e, objektima e, koje koriste osobe akreditirane u Europi. Jer uz Bečku konvenciju, nakon nje, iskubili smo e, neka prava za osoblje koje sad živi u stanju gotovo robstva. Niko ne govori o Bečkoj konvenciji, trebalo bi stvarno govoriti o tome kako ljudi rade u veleposlanstvima. Zahvaljujem. Želi li još netko uzeti riječ? Da, hvala lijepa. Hvala e, predsjedavajuća. Ja e, sam također sretna što danas imamo ovakvo saslušanje o vrlo humanoj temi koja obuhvaća mnoge teme, a one su bitne za nas kao odbor FAM. No to su pitanja e, koje su prijela sa srcu i drugim e, zastupnicima, gospodarski aspekti, kretanje radnika unutar europskog prostora i tako dalje. E, moramo imati na umu to što dolazi do velikih demografskih promjena i te promjene će se događati i budućih godina. Zato u buduće će biti potrebno sve više pružati njegu i raditi u domaćinstvu. Ta potreba će narasti, ali e, populacija će stariti. Žene će sve više sudjelovati u tržištu rada. To su svi elementi e, koje primjećujemo u cijelom kontinentu. Zato će trebati sve više pomoći u kućanstvu. Zato parlament i naš odbor moraju dati doprinos tomu da se stvori dobra odskočna daska kako bismo naš doprinos dali u korist cijele Europe. Mnoge teme Europskog parlamenta su vrlo aktualne, posebice ova. Vidjet ćemo kako će izvjestiteljica Koneva dalje e, razvijati ovo izvješće. Ali na europskoj razini jedna od glavnih tema sada jest kako izbjeći nelegalan rad, e, to je situacija koju nalazimo često u ovom sektoru. E, ima puno radnika na crno koji rade na takav način unutar Europske unije. To je kritična točka koju moramo riješiti kako bi iz sive ekonomije izvukli e, te radnike koji su sada isključeni, a moramo ih uključiti i priznati kao profesionalce. Trebamo e, karakterizirati pojedine poslove i trebamo ih klasificirati na temelju pravila i propisa koje ćemo dogovoriti pomoću socijalnog dijaloga. Ali kao prvo moramo znati da je cilj taj da iz zone sive ekonomije, iz nelegalnosti, iz nedostatka pravila izvučemo ovu vrstu radnika. To bi bilo stvarno potrebno ako želimo napredovati jer rad u kućanstvu mora ići korak uz korak sa socijalnim napredovanjem. Mi e, imamo razne prakse u Europi. Negdje su sustavi zastarjeli, jer uvijek je posao rad u kućanstvu, ali ja kolegica iz Francuske je rekla da je u Francuskoj takva vrsta rada e, sada duboko izmijenjena u odnosu na prošlost. E, to se sve veže uz mentalitet i u sam pristup problemu. E, praksa je različita u državama članicama, to je bilo tako desetljećima, ali sada imamo priliku situaciju promijeniti, imati socijalni napredak a to je važno pitanje za cijelu Europu. Nemam nijedno posebno pitanje, ali sam htjela staviti naglasak na europsku dimenziju problema i na to da moramo imati vezu između upravljanja ovim e, pitanjem i e, humanim i e, socijalnim napretkom našeg društva kako bismo se bavili problemom starenja populacije koji je sve veći, e, veće vreme za našu zajednicu i e, kako bismo riješili poteškoće onih osoba koje imaju potrebu za pomoć e, pomoći zbog toga što imaju neku vrstu invaliditeta ili su bolesni. Još je dugačak put pred nama ali e, profesionalna pomoć u kućanstvu je nešto što će uvijek biti potrebno. Nadam se da ćemo u buduće kvalitetno raditi unutar našeg odbora po tom pitanju. Hvala. Ima li još drugih kolega koji žele uzeti riječ? Ako nije tako, onda pozivam sada e, naša četiri govornika da E, odgovore na pitanja. Neću vam dati ograničenje tri minute, nego čak i manje, jer nemamo dovoljno vremena. Gospodin Katrita, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Evo ovdje sam. Što se tiče prvog pitanja, odnosno kretanja e, radnika u Europi. E, čitao sam e, nedavno istraživanje o e, mobilnosti radne snage u Europi. Vidio sam da je to prilično umjeren fenomen. Što se tiče brojki, mi govorimo o 0,3% granične mobilnosti radne snage među državama članicama. Naravno, uvijek možemo napuhati te brojke, ali E, radi se o nečemu što je na samom početku. E, vraćam se na početak. Mi ono što sad znamo je sljedeće. E, naravno da kretanje sa istoka na zapad dominira u odnosu na kretanje sa juga prema sjeveru. To je prvo što je statistika pokazala. Drugo, mi sad znamo da Njemačka i e, Ujedina Kraljevina su glavne zemlje koje privlače migrante, radnike, migrante. Osim toga, a to je povezano sa činjenicom da često mi razmišljamo o nacionalnosti, e, je sljedeće. E, u prošlosti smo vodili istraživanja o osobama koje dolaze iz inozemstva. To su radnici treće ili druge generacije koje su rođeni u jednoj državi, ali podrijetlom su iz druge države, tako da su njihovi roditelji rođeni u drugoj državi. Takvi radnici druge ili treće generacije prema dokazima podložni su nekoj vrsti diskriminacije i rade u sektorima kao što je e, rad u kućanstvu, građevina, pružanje njege i tako dalje. Još nešto što bih htio reći u, u ime Europske zaklade jest e, da na temelju svih prognoza demografskog razvoja E, i unatoč prilagodbi koju vidimo u Europi, to je sektor koji će rasti u budućnosti. E, dakle, neformalan rad u sektoru je stvarno problem. Neformalni rad, rad na crno će i rasti, ali i općenito Europskoj uniji. E, nova radna mjesta koja se stvaraju zato moraju biti visoko kvalitetna, moraju nuditi sigurnost e, radnika na radnom mjestu i kvalitetne radne uvjete. Na primjer, pružatelji e, njege e, u kućanstvu su kategorija radnika koja treba biti uzeta u obzir kod novih zakonodavnih prijedloga. Kolega iz Španjolske je postavio pitanje pa bih htio i njemu odgovoriti. sugeriram da pročitate izvješće koje je ovdje, e, bolje usluge u sektoru e, pružanja njege u domaćinstvu. Imate jako dobre prakse na regionalnoj i lokalnoj razini o tome kako možete postići e, bolja radna mjesta u tom sektoru. Dobri primjeri mogu se onda prenijeti u druge države. Mnogi građani koji rade u tom sektoru nisu uopće članovi sindikata, dakle nisu ponekad dobro organizirani, ali postoje drugi mehanizmi kojima se osigurava e, profesionalizacija radnika, priznavanje e, razine obrazovanja i e, diplome i na taj način se osigurava kvaliteta budućih radnih mjesta. Nikad neću prestati govoriti da se ovdje ne radi o većem broju mjesta, nego o boljim radnim mjestima. I zato se mi zalažemo upravo za kvalitetu budućih radnih mjesta u ovom sektoru, ali i u drugima. Zahvaljujem. Gospodin Simenos, izvolite. Hvala vam lijepa. 25 godina u mojoj zemlji proučavamo rad u domaćinstvu i slične oblike rada, a isto tako i rad useljenika koji pružaju usluge kao što su recimo seksualne usluge, naravno na crnom tržištu, nezakonito dakle, na crnom tržištu. I mnoge su tu dileme povezane s tim pitanjem. Rekao bih tri najvažnije. Prvo naravno je socijalna zaštita radnika u okruženju koje je atipično, ali ono što je najzanimljivije jest kako dati poticaje, kako stvoriti uvjete u kojima će imigranti zaposleni u domaćinstvu prijaviti svoj rad vlastima kako bi imali prava i kako bi ostvarili pravo na socijalnu zaštitu. Da bi se to dogodilo moramo ispitati one parametre koji utječu na njih kada ulaze u taj atipični oblik rasta, rada i e, one koji utječu na njihovu mogućnost e, zarobljenosti u tome. Drugi e, aspekt se odnosi na sljedeće. Neke kolege E, zastupnici Europskog parlamenta smatraju da se problem rada u dućanstvu može riješiti na ovaj način putem ove legislative. No bojim se da smo stvorili Europsku Europu na tri kolosjeka, odnosno koje, tri Europe koje se kreću različitom brzinom sa dakle, određenim kategorijama žena, određene kategorije žena, određenih e, karakteristika, jednostavno čiste kuću. To na taj način im ne dajemo nikakvu profesionalnu dimenziju. Bilo bi mnogo zapravo stvaramo i oživljavamo jednu neoviktorijansku eru Jedino što nedostaje to su zapravo e, škole za zaposlene za radnike u domaćinstvu. Uvjeren sam da moramo postupati suprotno tome. A treća, treći dio je to e, je nešto što često ne vidimo. Dakle, ovi e, zaposleni u domaćinstvu imaju vlastite obitelji. Objedinjavanje obitelji je jedno od najvažnijih pitanja u Europi i to mora biti svakako dijelom našeg programa. Čak i u najboljim uvjetima e, nijedan radnik ne smatra sigurno e, da se može razvijati neovisno o odnosima s obitelji. Bojim se da tih 7,7 milijuna e, radnika u domaćinstvu se ne bi više trebali zvati zaposlenima u kućanstvu, već robovima u kućanstvu. Ako već Europa ima mogućnosti, tada je potrebno vidjeti da svaki, svaka promjena koja se tiče zaposlenih u domaćinstvu isto tako ima i onu dimenziju koja se odnosi na obiteljske odnose. To su tri stupa socijalne politike koja bi koju bi Europa trebala provoditi kako bi osigurala bolje uvjete za useljenike zaposlene u domaćinstvima. I na kraju, konvencija i ratifikacija konvencije Međunarodne organizacijske, e, organizacije rada e, nameće pitanje o njezinoj važnosti, naravno. No pitam se u kojim državama članicama i u kojim privatnim kućanstvima će ta konvencija imati ikakvu vrijednost. Znamo da je ono što je najvažnije da žene ne bi trebale ući u kućanstvo u takvo, takav posao jer je naravno vrlo teško kontrolirati to što se događa u samom kućanstvu. Hvala lijepa. Gospođa Kurtaj, izvolite. Da, što se tiče prvog pitanja u imigraciji. Nažalost, nemam konkretne podatke koje ste tražili, no ono što mi u ILO-u znamo, da postoje vrlo snažna poveznica iz, i jezik je vrlo važan kad je riječ o imigraciji. Primjerice tako u Španjolskoj većina e, imigranata zaposlenih u domaćinstvu dolazi iz e, zemalja Magreba recimo. Ispričavam se, ali intervencije moraju ići preko predsjedništva. Dakle, rekla sam da ne mogu odgovoriti na vaše pitanje. Mi vidimo to kao trend, zašto trend nije suprotan, mi to doista ne možemo dokućiti. no to je fenomen kojem svjedočimo. Druga e, točka o kojoj je govorila španjolska kolegica e, jest e, pitanje zašto, odnosno bilo je pitanje zašto veći broj država članica nije ratificirao konvenciju. Nisam sigurna, no organizirat ćemo radionicu sa e, državama članicama. Ono što vam sad mogu reći da postoji pitanje prioriteta, to je vrlo jasno. To ova konvencija nije prioritet. Zagovaranje aktivnosti povezane sa zagovaranjem ratifikacije nisu snažne zato što ovdje ne govorimo o skupini ljudi koji su dobro povezani ili glasni. Isto tako u nekim državama članicama povijesno nema tradicije razvoja zakonodavstva koje bi štitilo ovu kategoriju zaposlenika pa se dakle počinje od nule. I na posljedku u pojedinim državama članicama imamo manjak volje ili spremnosti da se prizna važnost ovog podatka i ove kategorije radnika i zapravo to pitanje, pitanje ratifikacije uopće nije niti na dnevnom redu. No postoje i moguće su i tehničke prepreke o kojima ćemo saznati više na toj radionici pa ću vam moći konkretnije odgovoriti nakon toga. Zahvaljujem. I na posljedku još jednom gospođa Levo. Hvala. Željela sam vas samo podsjetiti na to da sam predstavnik e, civilnog društva i da govorim ovdje pred auditorijom kojeg čine predstavnici političkog tijela, dakle razgovaramo o različitim ulogama. Pa molim da to imate na umu. mislim da su dvije stvari važne e, rečene na koje moram reagirati. Vi imate političku odgovornost e, u smislu suzbijanja nezakonitog rada, prikrivenog rada, rada na crno, općenito i ovog pitanja podređenosti i nadređenosti. Mislim da u Europi 21. stoljeća jednostavno nema mjesta takvim kategorijama, no umjesto toga trebamo vrednovati jednu profesiju, jedno radno mjesto koje omogućuje dodatno osposobljavanje, dodatni razvoj vještina i tako dalje. Dakle, nije nužno da e, i ne moramo govoriti samo o useljenicima, naime 20% zaposlenih u ovom e, sektoru u Francuskoj e, čine useljenici, no isto tako tu imamo i druge kategorije francuskog stanovništva, osobe sa invaliditetom, mlade, starije, jer isto tako i one bez kvalifikacije, jer naravno to što čistite vlastitu kuću ne znate da ćete moći čistiti tuđu ili da ste kvalificirani čuvati tuđu djecu toga mislim da trebamo ići prema otvaranju, prema socijalnim inovacijama. Nitko nije imao vjere u naš program na kojem mi evo radimo već tri godine, no mislim da je važno naglasiti ovo o čemu smo govorili. Vjerujem da Francuska jest primjer dobre prakse, zato što smo iskoristili socijalni dijalog i ugovore o kolektivnom pregovaranju i naš je glavni cilj, naš e, bi cilj trebao biti da osiguramo kolektivno mogućnost kolektivnog pregovaranja e, širom Europe i u ovome sektoru. No drugo pitanje je stvaranje nove vrijednosti. Ne možemo reći da je sve ovo loše, jer javne politike naravno e, ne mogu izdržati financiranje svega ovoga. Hvala lijepo. Sada bih pozvala izvjestiteljicu, gospođu Kunevu, da rezimira današnju raspravu i kaže nam u kom smjeru će ići njezino izvješće. Hvala. Hvala vam. Hvala svima. Svima koji su došli ovamo kako bi iznijeli svoje mišljenje i podijelili sa nama svoje znanje. suradnja uvijek daje najbolje rezultate. Uzet ćemo u obzir sve dobre zamisli, u tome će nam pomoći dobre namjere naših kolega i na posljedku ponudit ćemo zaposlenima u domaćinstvu dostojanstvo koje oni zaslužuju. Hvala vam lijepa. Hvala vam svima što ste nam se pridružili ovog četvrtka i sudjelovali u jednoj vrlo zanimljivoj raspravi koja nam je ponudila dosta materijala za razmišljanje. Mislim da ćemo nastaviti ovu raspravu i nadam se da ćemo e, na koncu imati neke konkretne ideje o tome kako napraviti korak naprijed u ovome važnom pitanju. Hvala, doviđenja.